njihove domovine Nikaragve, koja je isto tako i moja. Posjećam da od šest članova nacionalnog vijeća, pet ih je protiv režima nacionalna sandinistička uprava sa svim članovima nacionalne hunte iz 1979. su proti toga i tisuće pravih sandinista. Oni su pravi sandinisti koje danas progoni Ortega jer oni se zalažu za ono što su juče zastupali protiv Somose, dakle slobodu i demokraciju represiju, egzil, e, ubojstva, to je Ortegina Nikaragva koja, za koju se bori sektarizam i salonski revolucionari i oni progodne sve do zadnjeg Nikaragvanca jer oni ne vole ljude te zemlje. U biti ono što im je važno jeste strana povijest, a ne njihova. Rezolucija koja će sutra biti predstavljena plodom je e, zajedničke rezolucije. Traži se prekid sporazuma između Evropske unije i Nikaragve i nametanje e, ličnih sankcija protiv Ortege i članova njegove vlasti koji bacaju zatvor svoje vlaste drugove i stanovništvo i dubine srca ponavljam ovo što sam rekao, 79. živjela Slobodna Nikaragva. Hvala zastupnice, zastupniče Pimenta. Hvala predsjedniče. Nakon što sam saslušao neka od, neke od intervencija, ne znam da li se govori o intervencijama, o zatvornicima u Francuskoj ili gdje li već. Europska unija i Europski parlament i dalje manipuliraju činjenicama i govore o strategiji E, kako intervenirati u cijeloj Južnoj Americi. Znamo da e, je strategija u Nikaragvi da se očuva na vlasti, ali istovremeno izbjegava, da zadrži, da ostane na vlasti, ali izbjegava intervenciju međunarodnih institucija. Znamo da su ovdje izazvani brojni sukobi i jasno je da ovo nasilje se vodi E, ne samo protiv e, vlasti i članova sandinističkog pokreta koji su napadnuti i ubijani. Znate, ova inicijativa vlasti da se pokrene dijalog sa oporbom e, i koja je došla do mirnih rješenja je bio dobra stvar. Dakle, američke vlasti nameću ekonomski veto, sprečavaju dodjeljivanje kredita i sve to kršenje povelje Ujedinjenih naroda. Dakle, samo imamo laži s kojima se napadaju progresivne e, snage u Nikaragvi koja želi afirmirati svoje pravo na samopredeljenje i slobodno e, inzistira na svom razvoju, socijalnom, političkom, kulturnom razvoju i gospodarskom. Hvala. Gospodine Pimenta, gospođa Gomez e, ima plavu kartu za vas, hoćete li Ne? Dobro. Gospodine Korao, izvolite. Grazie, grazie presidente. Hvala, hvala, gospodine predsjedniče. Izgleda nas povijest nije naučilo ničemu, bar po pitanju Nikaragve. 79. je bila obrnuta situacija i Daniel Ortega je bio u opasnosti. Radilo se o diktaturi koja je gušila e, e, prava i e, gušila u krvi svoje protivnike. A sada više ne postoji diktator kojeg treba smijeniti, jer je diktator upravo on. U toj se zemlji događa što što, uključujući mučenje i nestajanje ljudi. Da ne govorimo o nekim aspektima Ustava koji su omogućili Ortegi da e, preuzme na sebe ovlasti koje ni jedan ustav na svijetu ne garantira. Radi se o diktaturi koja svijet ne zanima baš mnogo zbog toga jer je Nikaragua jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Tko su ljudi koji podrže na kojima počeva ovaj diktatorski režim? To su njegovi snajperisti koji ubijaju ljude. Upravo zbog toga vijeće govori dakle o individualnim sankcijama protiv glavnih eksponenata ovog režima koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava koje je u tijeku pred našim očima. Hvala zastupnik Borgecio. Hvala gospodine predsjedajući. Govorimo o ovom dokumentu, s mnogim se stvarima o njemu slažemo. Radi se o izmučenoj zemlji i mnogi kažu da je to sljedeća Venezuela. Međutim, nešto nedostaje. Ne govori se o činjenici koja je poznata svima. Međunarodno javno mnjenje zna za to. Čini se gotovo kao da Europska unija to želi uporno ignorirati, a to je činjenica. To ovaj režim desetljećima ugošćivao teroriste koji su dobro poznati međunarodnoj javnosti. Glavni ljudi crvenih brigada, primjerice iz Italije. I, i posljednji e, predsjednik naše komisije za borbu protiv e, crvenih brigada uputio je apel još tada e, Nikaragui za ekstradiciju jednog od najgorih, najozloglašenijih e, terorista iz crvenih brigada. A sada dakle Vidimo dakle neke od njih koji su utekli pravdi, neki od njih bave se restauracijom na visokoj razini. Isto tako imamo i zemlje Europske unije koja je na takav način pružala utočište dugo vrijeme takvim teroristima. Međutim, sada je ovo druga stvar i moramo intervenirati. I mi kao Talijani tražimo da se ovaj Pjeri, dakle, koji je tamo, koji je delinkvent, koji je ubojica, brzo izruči natrag Italiji i da e, prekinemo, dakle, ovaj zavjet šutnje, da se ne progovara protiv ovih terorista. Nikad se niste bavili time. Kad je Italija trpjela pod terorizam, kad je e, e, plakala pod terorističkom čizmom, njima konačno treba stati na kraj moraju biti izvedeni pred e, lice pravde. Dakle, ovo moramo ispraviti, taj propust koji je veoma težak, dakle, pred licem međunarodnog javnog mijenja, žrtve terorizma, imamo i ubijenog predsjednika More. Senjor Mato. Mato. Hvala, dragi predsjedavajući, uvaženi povjereniče. Molim vas, pomozite nam. To govore nemoćni zatvornici iz Esperance koji trpe neljudski, neljudski, neljudska postupanja, nemaju pravo niti roditelje vidjeti. Zašto su u zatvoru? Zato što su se branili od tiranina koji vlada njihovom zemljom, koji oni hoće slobodu, i demokraciju, no sada se više ništa ne brani, niti sloboda okupljanja, niti izražavanja, ništa žene se ne predaju nisu posustale i dalje čuvaju nadu i snagu čuli smo vidjeli smo i tražili smo od Ortege njegovog e, ministra da ne bude represije, ali ne, desilo se upravo suprotno. Dakle, došlo je do represije koja je samo cvjetala. Dakle, mjesec e, i pol kasnije situacija nepodnošljiva. Situacija u Nikaragvi jako je zabrinjavajuća. Barem za nas koji se nazivamo demokratama i koji se zalažemo za temeljna prava ne samo za sebe, već i za stanovništvo cijeloga svijeta. Od izbijanja krize u Nikaragvi više od 300 ljudi je stradalo, 1400 je ranjeno, 700 političkih zatvorenika, 50 tisuća u egzilu. Zar to nije dovoljno? Za mene jest čini mi se zastrašujuće. I ne mislim da možemo ostati pasivni niti trenutka više. Europska unija treba učiniti nešto, treba djelovati. Povjereniče, ponovno uspostava demokracije u Nikaragvi jedna je od odgovornosti između ostalih vaše komisije. Unija treba e, treba pokazati svoju odlučnost. Režim poput Muriljeva ne može tražiti dijalog komisijom. Ako se želi dijalog, onda je od ključnog da se najprije oslobode politički zatvornici, da se odmah stane u kraj svim vidovima zastrašivanja naroda Nikaragve. Dosta. Nikaragva zaslužuje mir i klubovi zastupnika trebali bi se sastati i progovoriti jednim glasom i obratiti se tom čovjeku koji je izdao svoju zemlju kada je uzovla svoje ruke. Dakle, on je koristio pseudodemokratske varke, e, prerušio se u pseudodemokratu i e, doveo u pitanje cijelu demokraciju. Zašto? Samo zato što ga je strah da izgubi svoje privilegije. Iz tog razloga e, se zalažem za ciljane sankcije za protiv Ortege i svih njegovih ljudi sve dok načelo demokracije ne bude ponovno uspostavljeno treba isključiti iz sporazuma Europske unije i e, Središnje Europe kragu. Hvala, gospođo Valencijano. Hvala, predsjedniče. Evo, najprije želim reći kolegi Pimenta Lopez da u Španjolskoj nema političkih zatvornika. Španjolska je vladavina prava, moderna demokracija koja je to pokazala i dokazala. I ne možemo pristati na to da se govori da u Španjolskoj ima političkih zatvornika. Nadam se da ćemo neko prenijeti tu poruku. Zatim, čuje se da je bilo slabo progresivnih slaga koje su e, koje kažu da je Ortega učinio neprihvatljive stvari u svojoj zemlji u ime revolucije koja je iznadla cijeli svijet. Pa nakon te revolucije Ortega je uspostavio totalitaran režim i iz tog razloga je parlament, se, se parlament odlučio djelovati i predstavnici parlamenta koje vodio kolega Ramon Hauregi, čiji rad, čim je radu povjerenik odao počast. Dakle, treba biti, treba se čuti i ovaj parlament treba podići glas i ujediniti se sa oporbom Nikaragve i tražiti dijalog. Da, dijalog, ali kada se ispoštuju minimalni preduvjeti za tako što a kolege su rekli o čemu se radi. da dakle, treba osloboditi političke zatvornike, treba uspostaviti slobodu izražavanja, treba prestati s represijom. Ne može se pregovarati dok e, i dalje traje represija. To je, to je glas koji treba čuti vlast Daniela Ortege. Hvala predsjedniče. Hvala gospođo Valencijano. Sada krasno Krasnodjerski. Hvala kada su 2018. počeli prosvjedi u Nikaragvi, postalo je očito da se ne prosvjeduje protiv mjera štednje, već je to bio prosvjed ljudi koji su se borili za svoja prava i svoje slobode. I to je na kraju postala borba protiv nedostatka demokracije u toj duboko podijeljenoj zemlji. Od tada stotine ljudi je ubijeno, više od stotina jest zatvoreno i to uglavnom iz političkih razloga. Isto tako, vlada je uvjeravala da se neće pokrenuti represija protiv aktivista, ali to se ipak dogodilo i još, se intenziviralo i to se vidi u našoj rezoluciji. Želimo, nadali smo se da će nacionalni dijalog biti pokrenut, ali to nije dobro završilo. I želim naglasiti da nije Europska unija ta koja će ponuditi rješenje za krizu već je to e, narodni Karagve. On, mora, on mora raditi kako bi riješio taj konflikt. Mi ćemo ispuniti svoje obveze u pogledu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u toj zemlji. Hvala vam. Hvala, gospođa Bilbao Barandika. Hvala vam, predsjedniče, povjereniče. Nasilna represija koja se vrši od strane nikaragvanske vlade i protjerivanje svjedoka. Sve je to planirana strategija da se uništi oporba u Nikaragvi. I e, koriste se razne metode protiv samih e, građana. To je vidjela i parlamentarna misija koja je posjetila Nikaragvu u siječnju. Sada je vrijeme da djelujemo. Dakle, i ako želimo riješiti krizu, onda prvo treba osloboditi političke zatvorenike i treba stati na kraj represiji i ograničavanju temeljnih sloboda. To su temeljni uvjeti prije nego što se može pokrenuti bilo kakav dijalog. EEAS i države članice trebale bi nametnuti sankcije, ali one ne smiju ugroziti samo stanovništvo, već treba identificirati e, članove vlade koji su na bilo koji način uključeni u kršenje ljudskih prava. I također treba aktivirati i relevantnu klauzulu iz sporazuma. Hvala, Hvala predsjedniče. Povjereniče, bio sam u Nikaragvi krajem siječnja gdje sam u zatvoru, u ženskom zatvoru Esperanca upoznala Madu Amaju Kapens koja je studentica od 23 godine, studentica medicine. Ona je poznat lik e, bunta iz četvrtog mjeseca 2018. i zatvorena iz političkih razloga. Sija Maja i to što je Amaja sa svojim kolegama prekinula štrajk glađu i dalje sam jako zabrinuta zbog e, sanitarnih uvjeta u kojima su zatočeni. Te osobe treba imati pravo na zdravstvenu skrb koji su ukladni sa minimalnim pravilima iz 1955. E, za zatvorenike. E, nedavno je oslobođeno pod navodnim znacima stotinjak zatvorenika, ali su biti u kućnom pritvoru i pod stalnim nadzorom. Međunarodna javnost treba biti upoznata sa sudbinom svih političkih zatvornika u Nikaragvi kojih ima otprilike 670. Naš zadatak je pružiti im pomoć. Hvala, gospodin Hvala vam, predsjedniče prije mjesec dana u ovom visokom domu kolega Mato je govorio o mladima iz Nikaragve koji su u zatvoru. Nakon što je misija e, zastupnika posjetila Nikaragvu, vidjela je kakva je situacija u nikaragvanskim zatvorima. Vrijeme je da okončamo takvu praksu. Režim e, Ortege treba ući u pregovore sa građanskim savezom, odnosno opozicijom. I ti pregovori trebaju se ozbiljno voditi. Vrijeme je da se e, okonča ograničenje slobode. Sve to piše u rezoluciji o kojoj ćemo sutra glasovati. U ovom trenutku je već umrlo 400 ljudi, tisuću ljudi je ozlijeđeno tijekom krize u Nikaragvi i tijekom vala prosvjeda protiv sankcija nametnutih od strane vlade. Mi u ovom domu pozivamo eh, na to da se poduzmu mjere i ovaj proces mora završiti sa eh, slobodnim izborima. i također sa nužnim izbornim reformama koje će sve to omogućiti. Dakle, povjereniče EEAS ima posebnu zadaću u tom pogledu. Oni moraju pomno pratiti situaciju u Nikaragvi i neizbježno je da ćemo morati nametnuti e, specifične sankcije na pojedincima dok god e, postoje kršenje ljudskih prava i moramo također e, maknuti Nikaragu iz sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike aktiviranjem klauzule o demokraciji. Kao i kad je riječ o Venezueli, e, isto vrijedi i za Nikaragu. Dakle, vladavina prava, demokracija i prosperitet, to im treba. Hvala vam, gospođo Gomiš. Hvala, gospodine predsjedatelju. Prvih 20 godina svojeg života provela sam pod diktaturom i zato znam prepoznati diktaturu. Kada je vidima. upravo sam to vidjela 2011. u Nikaragvi, a prošle godine situacija je bila još gora sa još više korupcije, i još više represije nikaragvanskog naroda. Ulicama patroliraju pripadnici policije, vojske, a u a zatvori su puni mladih ljudi koji su, koji se optužuje da su teroristi. Također brojni poznati e, pojedinci iz Nikaragve su počeli štrajkati glađu. U Nikaragvi postoji veliki broj ljudi koji su nas upozorili da Ortega ne želi pregovarati, već samo dobiti na vremenu. Posljednji pokušaj da se pregovara nam je pokazao da je taj pokušaj završio neuspjehom i represija je postala još intenzivnija. Mi kao Europa moramo e, nešto učiniti, moramo aktivirati ovu klauzulu u demokraciji i nužno je da nametnemo ciljane sankcije onima koji su odgovorni u Nikaragvi. To uključuje i e, zabranu izdavanja viza takvim pojedincima i zapljenu imovine. Njih se treba izvesti pred lice pravde na relevantni e, međunarodni sud. Hvala. Gospodin Farija. Povjereniče, ja sam Portugalac, ali govorit ću večeras španjolski, jer obraćam se prijateljima iz Nikaragve. To su prijatelje koje sam, koje sam stekao kada sam posjetio Nikaragvu u siječnju ove godine. A brojni Nikaragvanci su u azilu sada. Dakle, svima njima se obraćam, a pogotovo roditeljima mladih ljudi koji su ubijeni u prosvjedima od strane policije i paravojske. To su bili i, to su bili, među njima su bili i studenti čiji su životi sada uništeni jer su odlučili sudjelovati u mirnim prosvjedima. A tu su i brojni žene i muškarci koji su nezakonito zatvoreni jer su iskoristili svoje pravo na okupljanje, na izražavanje i na slobodu govora. I sada su suočeni sa dugačkim eh, zatvorskim kaznama. I sada su u zatvorskim uvjetima koji nisu eh, dostojni ljudi. Jučer odnosno postoji tvrdnja da SAD pokušava izvesti državni udar, ali to je čista e, propaganda Ortegovog režima koji želi opravdati e, represiju Moramo jasno dati do znanja gospodinu Ortegi da ne mogu na taj način dobivati na vremenu i da im prijete sankcije Europske unije. Dakle, Ortega mora okončati represiju, pustiti političke zatvorenike ili ih barem staviti u kućni pritvor. I snage reda moraju ponovno djelovati u službi e, građana. Također trebaju se organizirati i novi izbori koji će biti, e, na kojima će biti prisutni međunarodni promatrači a pojedince koji su odgovorni treba osuditi i treba aktivirati klauzulu o demokraciji i sporazumu o pridruživanju. Kao što se u mojoj zemlji kaže, ne možete otvoriti vrate, i zatvoriti prozor u isto vrijeme. Dakle, moguće je da novac naših poreznih obveznika odlazi na financiranje krvavog režima zbog kojeg su brojni izgubili živote, a brojni su e, završili u zatvoru. Hvala gospodin Zorinjo ima riječ. Moramo sagledati ovo iz jednog šireg konteksta i sagledati ovo i sagledati povijesnika ragve Naš projekt, europski projekt se temelji na određenim vrijednostima i principima i zato mi svoj identitet temeljimo na tim načelima i na tim vrijednostima. Dakle, vladavina prava, poštivanje temeljnih prava i ljudskih prava. Upravo to želimo ponuditi narodu Nikaragve. Želimo da taj narod bude slobodan i da se njegov glas čuje. A sada tamo vlada autoritarni režim. Sada je stigao trenutak da iskoristimo mehanizme međunarodnog prava to su mehanizmi koji su nam dostupni i omogućit će nam da u ime demokracije pomognemo narodu Nikaragve. Moramo i dalje djelovati odlučno i hrabro. U rezoluciji o kojoj ćemo sutra glasovati upravo se o tome radi. Hvala. Hvala gospodine Siš. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Povjereniću, ja sam član, ja sam pripadnik jedne generacije koja je proživjela već jednu revoluciju sa velikim entuzijazmom i sjećam se da smo svakoga dana dobivali vijesti iz Nikaragve. Sjećam se i dana kada smo se radovali zbog pada diktatu, diktature i pobjede sandinista. Nažalost, ta revolucija je iznevjerila svoj narod i kao što se ponekad događa. Na kraju je to rezultiralo zastrašivanjem i represijom baš kao i bolivarski režim u Venezueli, sanidistički režim, sandinistički e, režim uništava demokraciju i vrijednosti e, koje su okosnica te demokracije. umjesto demokracije sada je tu represija. Kao socijalist želim reći da moramo oštro osuditi ono što se danas događa u Nikaragvi. I upravo je o tome riječ u našoj rezoluciji. u kojoj pozivamo na ciljane sankcije protiv članova režima. Dakle, revolucija koja je provedena u prošlosti nije na kraju uspjela. Hvala. Sada slijedi e, spontano za riječ. Šojdrova, kolegica Šojdrova. Hvala. Prvo želim zahvaliti svima koji su inicirali ovu raspravu. Želim zahvaliti gospodinu Salafranki, ali i drugima koji su sudjelovali. Riječ je o izuzetno važnoj temi, jer ono što se sada događa u Nikaragvi jednostavno je neprihvatljivo. Situacija je slična onoj u Venecueli i Kubi režim koji predvodi predsjednik ortega potiče iz doba hladnog rata i ortega je već desetljećima na vlasti on je odgovoran za korupciju za manipulaciju izborima i ne dopušta postojanje funkcionalne opozicije. U ovom trenutku e, važno je da se pusti nekoliko stotina predstavnika opozicije koji su politički zatvorenici. Oni su uhićeni, zatvoreni, progonjeni i mučeni zajedno s još nekoliko desetaka prosvjednika. Mislim da je sada krajnji trenutak da Europski parlament izrazi svoje neslaganje i protivljenje Eh, represivnoj vladi Ortege. Hvala. Gospodin Pospišil. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Prvo, želio bih reagirati na ono što je rekao kolega s lijeve strane, da je u Ortega da je bio pun nade kada je vidio Ortegu kao mladog. Ja se sjećam da je Ortega došao u Čehoslovačku i grlio naše komunističke e, zastupnike i našeg predsjednika. Ne čudi me kako je Ortega završio i u kojem je smjeru odveo svoju zemlju. Ja sam e, povjereniče skeptičan koliko je moguće uopće uspostaviti dijalog s Ortegom i e, ostvariti promjene u zemlji. Po meni jedino rješenje su demokratski izbori i treba e, jednostavno napustiti tog e, političkog dinosaura. On, on nije budućnost svoje zemlje i moramo iskoristiti sve alate koje imamo kako bi se u Nikaragvi održali slobodni demokratski izbori. Hvala. Povjerenik Mimica. Imate riječ. Hvala vam, eh, gospodine predsjedavajući, cijenjeni zastupnici. Dopustite mi da zahvalim eh, svim uvaženim zastupnicima na vašoj predanosti što pomažete Nikaragvi da pronađe miran i demokratski izlaz iz ove krize. Suradnja ovog eh, parlamenta je poslužila kao dobar primjer jer se glas Europske unije na taj način čuje u Nikaragvi. Želim isto tako zahvaliti i predsjedniku Tajaniju na osobnoj predanosti i zalaganju za demokraciju i ljudska prava u Nikaragvi. Pozorno sam slušao pozive cijenjenih zastupnika da se donesu sankcije u slučaju Nikaragve uvjeren sam da Europska služba za vanjsko djelovanje i vijeće namjeravaju pratiti proces političkog dijaloga koji, koji je upravo sada u tijeku ili koji bi trebao uskoro početi. I nadam se da vijeće neće više gubiti niti trenutka i da neće odgađati uvođenje sankcije protiv pojedinaca ili embarga na oružje. Vidimo da je, čime vidimo da politički dijalog ne, protiče dobro ili da se koristi kao nešto kako bi se dobilo na vremenu. Vi ste odigrali ključnu ulogu kada ste u siječnju se angažirali sa opozicijom i vladom i poslali ste snažnu poruku time smo stvorili prostor i nadamo se da, da ćemo imati dijalog koji je ozbiljan i usmjeren na postizanje rezultata. Hvala vam gospodine povjereniče. Imamo šest podnesenih prijedloga. Rasprava je zaključena i glasovanje će se održati sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece. Izvjestiteljica gospođa Pitera ima riječ. Hvala vam, dame i gospodo prije godinu dana smo raspravljali o ovom aktu dakle o nadležnosti priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece. Rad vijeća je rezultirao jednim poprilično dugačkim dokumentom parlament je podržao prethodno izvješće gospodina Zvijevke. Istaknuli smo nekoliko područja koja su nama od velike važnosti. Primjerice saslušanje djeteta, korištenje posredovanja u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću i drago nam je da su svi ti elementi uvršteni u konačnu verziju teksta. U teškim situacijama u kojima sud odluči da dijete treba biti smješteno u udomiteljsku obitelj u takvim situacijama i dalje je sud taj koji treba odlučiti treba li dijete e, staviti kod udomiteljske obitelji kod e, druge obitelji i treba uzeti u obzir i, e, i samu kulturnu pozadinu djeteta snažna suradnja između naših službi i tijela omogućit će sudovima da donesu odluku koja je u najboljem interesu djeteta. Međutim, to ne bi trebalo tumačiti na taj način da e, dijete određenog državljanstva treba otići u obitelj koja ima isto to državljanstvo. bi bilo dobro uvesti konkretnija specifičnija pravila i to što je prije moguće. Nadležni sud treba biti sud države članice u kojem dijete ima e, stalno boravište. Ako se oba roditelja slažu, onda se može izabrati neki drugi sud ili sam sud može odlučiti da će drugi sud u interesu E, djeteta biti nadležan za dotični predmet. Isto tako, kada se dijete vrati nakon e, otmice od strane roditelja, sud može odbiti dopustiti da se dijete vrati u obitelj jer bi to bilo protiv E, najboljeg interesa djeteta, pogotovo kada je riječ o emocionalnom ili seksualnom zlostavljanju djeteta. Isto tako kao što je parlament u prošlosti već zahtijevao, postupak egzekvature je sada ukinut. Dakle, riječ, riječ je o postupku kojim se odluka donesena u drugoj državi članici proglašava izvršivom. države članice su surađivale s nama i tekst ovog dokumenta uzeo je u obzir velik broj različitih situacija. Ovo je jedno izuzetno komplicirano područje u kojemu, u kojemu se rijetko može donijeti laka odluka. Situacija nikada nije crna ili bijela. Dakle, sud se prvenstveno treba voditi načelom najbolje što je u najboljem interesu djeteta. Hvala vam. Hvala vam. Povjereniće, imate riječ. Thank you, Mr. President, honorable members. Hvala, gospodine predsjedniče. Časni doma. Brisel To je ključna uredba za rješavanje prekograničnih e, pravnih pitanja što se tiče ovih obiteljskih predmeta i za zaštitu djete. Željeli smo dakle izmijeniti ovaj instrument s ciljem da zaštitimo djecu u tim prekograničnim situacijama kako oni ne bi bili taoci dugih e, pravnih sporova. Također smo željeli e, smanjiti kako dužinu, tako i troškove ovih pravnih postupaka. Jedna stvar, sve odluke koje se tiču djece moraju time biti pokrivena bez obzira na bračni status samih roditelja. Kao što znate u prosincu prošle godine, nakon dvije i pol godine pregovora, ministri su dogovorili nova pravila. koja će poslužiti za bolju zaštitu djece i omogućiti e, održavanje postupka e, u obiteljskim predmetima. Hvala vam na podršci u radu na ovom predmetu. Naročito hvala gospodinu Tripki izvjestitelju na odličnoj suradnji na ovom predmetu i brzom postupanju što se tiče dakle, mišljenja parlamenta. Mnogo tražnja parlamenta u odnosu na prvo mišljenje uključena su ovaj kompromisni tekst. To ste zacijelo primijetili. S druge strane, znam da tekst ne pokriva sve ono što su mnogi od vas tražili. Prisjetimo se, Radi se o pravilima koji su dogovorena jednoglasno. Pregovori nisu bili laki. Ali e, u tekstu su mnoga poboljšanja. što je važno postignuće jest ukidanje posebničkih postupaka kako bismo mogli primijeniti u prekograničnom e, kontekstu sve sudske odluke, dakle ukidanje egzekvature. O ono novo pravilo i izvršenju sudskih odluka da će veću pravnu sigurnost. Što se tiče e, procedure vraćanja djeteta, Drago mi je da će se dakle ta pravila odnositi i na e, razne faze upravo tog postupka. Tekst akcent stavlja na prava djeteta, što znači da će se saslušati perspektiva djeteta uz veoma malobrojne iznimke tijekom postupka. Zatim međusobno priznavanje prakse zemalja članice, što će poslužiti E, bilo kakve komplikacije u fazi prepoznavanja odluka i izvršenja, što znači da će doći do jednog nesmetanog optica sudskih odluka unutar Europske unije. Zatim, kompromis će e, formulirati jasnija pravila o slanju djeta u drugu zemlju članicu na taj način da će se omogućiti autonomna procedura na svim stranama granice za takve odluke. Pravila će također omogućiti bolju suradnju između središnjih tijela koja će igrati ključnu ulogu u podršci e, e, u radu sudova i nadležnih tijela u provedbi ove uredbe. Veselim se vašim stajalištima i nadam se da će ova uredba dobiti snažnu podršku Europskog e, parlamenta na sutrašnjem glasovanju. Hvala. Hvala. gospođa Koraca, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, ja sam koordinator Europskog parlamenta za pitanje koje se tiče djece. Ja pozdravljam e, Brisel 2 jer to jača naš pravni instrumentarij za zaštitu djece. Isto tako omogućava međusobno priznavanje graničnih sudskih odluka koje se tiču roditeljske odgovornosti i u slučaju odmice djece. Time ćemo poboljšati učinkovitost sudskih e, procedura i pojačati pravnu sigurnost. Primjerice, ukoliko se razve neki par u prekograničnom kontekstu, jedan roditelj vrati se za nju porijekla i odvede dijete bez pristanka drugog roditelja, postupak za povratak djeteta sada je brži i jednostavniji. Ova uredba utiče na svakodnevni život e, tolikih međunarodnih obitelji i djece. Otmica djece može imati dugotrajne i strašne posljedice po samo dijete. Čim dulje traje otmica djeteta, tim je veći negativni učinak na život djeteta, a vrijeme je od suštinske važnosti kako bi se smanjila šteta po dijete. Zato naročito pozdravljam sljedeći korak u pravom smjeru. Jasna vremenska ograničenja za odluke koje donosi sudac i za izvršenje odluke. Zatim ograničenje u broju žalbi koje do drastične mjere u običajnim slučajevima odgađaju odluku o vraćanju i obveza sudova da saslušaju i uzmu u obzir također i dijete te njegova gledišta u svim postupcima koji ga se tiču. A to je u najboljem interesu djeteta. To ovdje svima mora biti prva stvar na umu. I također ovime se podlači da i dijete kao tako ima prava. Žalim međutim da se zemlje članice nisu mogle dogovoriti, mogli dogovoriti oko zajedničkih standarda što se tiče samog saslušanja djeteta unutar postupka. Čini se da to pravo može biti opterećenje za dijete ukoliko se e, sve to, to pravo ne provede uz određena jamstva i ukoliko situacija e, ne garantira djetetu pravi tretman. Imamo čitav niz, dakle, slučajeva otmice djece i vidjela sam da, da u takvim slučajima po dijete saslušanje na sudu može biti traumatično po samo dijete. Stoga apeliram na komisiju i na zemlje članice da formuliraju zajedničke standarde i dođe do razmjena najboljih praksi po pitanju zaštite djece. Ne smo dopustiti da ta djeca dva put bude žrtve i moramo stvoriti klimu povjerenja. Također mi je drago da posredništvo ovdje dobiva svoju pravu ulogu jer je vrlo često to jedini način da se dođe do dugoročnog rješenja. Mnogo toga više moramo učiniti kako bismo e, e, promicali e, alternativna rješenja za sporove za sve strane u postupku. U tom smislu koordinator ima važnu ulogu jer pomaže i roditeljima i djeci u brzom rješavanju sporova posrednik postaje jamac da dijete može ostvariti svoje pravo da vidi kako jednog tako i drugog roditelja. Hvala, gospođa Gebhardt. Hvala, gospodine predsjedajući, gospodine povjereniče. Situacija djece kod ovakvih parova e, time je teža. Što su tradicije i kulture u zemljama članicama doista još uvijek drugčije, a to je igra ulogu, a isto tako i pravosudni sustavi. Stoga je dobro da poboljšamo pravnu situaciju na ovom području. I drago mi je da ovdje stoje dakle, čitav niz prijedloga koje sam i sama, dakle kao izvjestiteljica Europskog parlamenta, Europskog parlamenta za slučaj okmice djece, dakle da je to sada preuzeto u ovu uredbu. Imam iskustva s radom e, na konkretnim slučajevima i znam kako su činjenice. Ovo dobro proizlazi iz toga. Dobro je dakle sada prekogranične postupke koji će trebati kraće u nakorist svih strana. Rokovi su jasni, potrebno je manje pravnih lijekova, više pravne sigurnosti. To je dobro i to pozdravljam. To je jedan od razloga da smo mi socijaldemokrati upravo i rekli. Mi smo za postupke. Zato smo i prihvatili ovo. Jer želimo olakšanje u svakodnevnim životima građana. I to čim prije. Zato me veseli i to da smo tu učinili još veći napredak no u prijašnjim situacijama gdje smo bili suzdržaniji u načinu na koji smo rješavali stvari poboljšavali procedurom. Međutim, još nekoliko stvari s kojima baš nismo najzadovoljniji. Zašto se odnosi samo na e, e, parove koji su u braku, zašto ne i za druge parove? Zbog čega postoji dakle ova diskriminacija protiv LGTB osoba koje nisu uzete u obzir? Dakle, uvijek se tako staromodno govori o e, ovom socijalnom modelu. koji je toliko dakle suprotan životu u praksi kojeg danas živimo. Europa mora, dakle, uvesti bar minimalne standarde za zaslužanje djeteta. To je nužno. Nažalost, to u ovom tekstu ne vidimo. Hvala. Gracias. Señor Gracias, presidente. Hvala, gospodine Zlotovski. Obiteljski sporovi su uvijek velika drama, a djeca su tu najveća žrtva. Moramo stoga zaštititi djecu. To je glavni problem koji moramo riješiti. Kako zaštititi dijete u zemlji koju nije djetkova zemlja porijekla? U posljednjoj rezoluciji skrenuli smo vam pažnju na skandaloznu praksu koju provode njemačke službe za mlade. Što se tamo sve dopušta? i da ne postoji mogućnost djeca koja žive u Njemačkoj nužno, e, imaju kontakt s roditeljem na njegovom jeziku. Dijete e, mora imati mogućnost dakle, da tijekom na sudskog postupka zadrži svoj kulturni identitet. Ono što predlaže poljska vlada jest postupak kojim bi se brzo i lako moglo identificirati djetetove srodnike, koji mogu preuzeti skrb nad djetetom u ovakvim slučajevima. Nadam se da ćemo time dakle zaustaviti ovu skandaloznu praksu u Njemačkoj. Hvala gospodin Koferati. Gospodine povjereniče, sada govorimo dakle o ovoj izmjenama veoma važne uredbe. Radi se o jednobraznim normama koje se tiču dakle razvoda i razdvanja ljudi u slučaju braka. Isto tako radi se i o obiteljskim odgovornostima u prekograničnim pitanjima. Možemo reći da je ovo što nam e, je vijeće pružilo načelno govoreći zadovoljavajuće. Veći dio toga slažemo se. Naročito na taj način, e, naročito zbog toga što će ovo dovesti do bržih e, postupaka i što će do veće mjere stvari biti središnje koordinirane. Isto tako važno je da, da postoje i za korištenje posredništva gdje je to moguće. Međutim, neprihvatljivo je neprihvatljivo je nejednakost među europskim građanima koji bi trebali imati ista prava. A slavimo dakle napredak koji je postignut ovdje. Međutim, nemamo tu e, e, e, bračne drugove istog spola i čitav niz drugih skupina. E, koje nisu pokrivene dakle, primjedom ove provedbe i neće imati apsolutno nikakve koristi od pravosudne suradnje na ovom području. Ne, odnise, na, ne odnosi se na njih, dakle, ovaj prvo, prvorazredni pravni akt Europske unije. I imamo, dakle, čitav niz drugih pitanja koje se tiču roditeljske odgovornosti. Dakle, zapravo imamo prvu i drugu klasu građana u ovom kontekstu, jer neki imaju manja prava od nekih drugih, što je u potpunosti neprihvatljivo. Imamo amandmane koje će podložiti u smislu na širenje područja primjena. Smatram da ovdje postoji određen niz veoma teških grešaka, dakle da se ovo ne odnosi dakle, na sve i da ne uživaju svi prema slijedom ove uredbe u istim pravima. Hvala, gospođa Ward, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Prva i glavna odgovornost ovog parlamenta jest da zaštiti vlasti građana. Naočito je najranjivije. A najranjiviji među građanima su djeca. Imamo ove strašne slučajeve gdje se spori, dakle, skrbništvo nad djetetom. I naročito u slučaju međunarodne otmice mora, mora biti jasno koji su pravni instrumenti, kako ne je bilo sivih zona ili pravnih lakuna. Pozdravljam mnogo elemenata ovog prijedloga, naročito da postoji obveza slušanje djeteta kao su osnivatelj e, skupine za zaštitu prava djeteta i kao dugogodišnji zagovornik dječje participacije, smatram da glasovi djece moraju naći svoje mjesto u sudskim postupcima koji se tiču njih i njihove budućnosti. Međutim, naglašavam, treba nam danje napredak Obitelj može značiti čitav niz stvari u realnom svijetu i registrirana partnerstva moraju potpasti pod područje primjene. Europski parlament mora dati primjer i mora pokazati da razumi razna obličja koje može poprimiti obitelj. Ukoliko do toga ne dođe, to bi moglo štetiti e, e, prvenstveno brizi o djeci, kao što imamo konkretan primjer u slučaju otmice djece u međunarodnom kontekstu. Hvala, gospođa e, Kinići. Hvala gospodine predsjedniče. Nas preko 16 milijuna obitelji u Europskoj uniji e, sadrži dakle roditelje koji imaju različite, različite državljanstva. Pozitivan učinak europske integracije. Međutim, tebe nam je pravi pravosudni okvir kako bismo rješavali ovakve sporove e, kad se obitelji razilaze. Na temelju nedavnih podataka komisije ima dakle oko 1800 slučajeva međunarodnih otmica djece u slučajevima gdje se roditelji ne mogu dogovoriti. Brisel 2a, dakle tu treba učiniti nešto na tom području u smislu pojednostavljenja procedura, uključujući vraćanja djeteta i imamo nove neke elemente, konkretno obveza za pravosudna tijela da saslušaju maloljetnu osobu. Međutim, bilo bi još bolje da se ovo integriralo s, e, konkretnim dakle, načinima saslušanja djeteta u slučaju da kod djeteta postoji neka prethodna trauma. I isto tako tu bi trebalo dakle, nametnuti još neke obveze nadležnim tijelima da e, e, nametne posredovanje roditeljima prvenstveno u interesu samog djeteta. Jer dijete u svakoj situaciji pod svaku cijenu treba zaštititi. A sada riječ dajem gospodinu Pospišilu. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja pozdravljam izmjene uredbe Brisel 2. Ja sam nekad radio kao ministar pravosuđa i sjećam se procedura koje su tada primjenjivali sudovi u zemljama članicama. Sve je to bilo veoma raznorodno, konkretno kad se radilo o međunarodnim opnicama djece. Ja dakle pozdravljam ove izmjene i nadam se da će ovo dovesti do ujednačenja prakse u zemljama članicama. Također pozdravljam i ove nove rokove za sudske odluke. Prije je tu bilo mnogo kašnjenja, znamo, kad se radilo o predmetima eh, koji su se ticali djece. Ovo je stvaran napredak. Također pozdravljam e, obvezu saslušanja djeteta. Sve će to biti na korist djeci. Također, u obzir moramo uzeti činjenicu da je velik broj međunarodnih parova, a isto tako i da su u tom kontekstu međunarodne otmice postale svakodnevnica. Hvala, gospodinu Lopez Aguilar. Hvala, e, gospodine predsjedniče. Gospodine povjerniče, Ovo je velik napredak koji postižemo još od Lisabonskog ugovora. Konkretno po ovim pitanjima koje se tiču e, rastava razvoda i roditeljske odgovornosti u prekograničnim predmetima s jedne strane to, a s druge strane postoje određena ograničenja zbog jednoglasnog odlučivanja na vijeću. Mi podržavamo ukidanje egzekvature. Također podržavamo obvezu saslušanja djeteta. Pokušavamo time riješiti dakle, ove prekogranične sporove. Ovo je Međutim, isto tako je prilika da sagledamo što sve nije učinjeno. Prepoznavanje de facto parova, istospolnih parova, istospolnih roditelja, koji su drugdje prepoznati i priznati. Mislim, pritom konkretno na svoju zemlju. A sve su to važni aspekti u vidu, dakle, idućih radnji. E, gospodin Marijas. Hvala, gospodine predsjedniče. Uredba 2201 e, kroz 03 je veoma zanimljiva zbog toga jer pokriva čitav niz e, aspekta koji se tiče obiteljskog prava. Postoje međunarodni brakovi, znamo. I veoma često i razvodi. I tu dolazi do izražaja raznorodnost pravnih sustava. Tko će preuzeti skrbništvo nad djetetom? To je pitanje. A različita su i prava, primjerice plaćanje alimentacija. Neki put dođe i do otmice djeteta. Ili se dijete preseli u drugu, u drugu zemlju, u neku skrbničku obitelj ili čak u neku instituciju. Na razini našeg odbora Imali smo mnogo pritužbi koje su se ticale politika koje provodi e, njemački e, u radu s ne njemačkom djecom. Sve to za zanimljive stvari. Dobro da smo rešili pitanje egzekvature i isto tako da se međusobno priznaju odluke sudova u europskim zemljama. Također je dobro što smo skratili rokove za same postupke. Hvala. Hvala, e, gospodine Marijas. Hvala, predsjedniče. Kao što je rečeno, sve veća mobilnost podrazumijeva i dodatne probleme u Europskoj uniji koji zavređuju našu pozornost i reakciju. U ovom slučaju ovdje se radi o novim zakonodavnim mjerama, jer sve veći broj brakova sklapa se između osoba različitih, e, sa različitim državljanstvima. Iz tog razloga ima sve veći broj prekograničnih e, sporova. Iz prakse znamo da su ti sporovi dugotrajni, tumačenja sudova mogu biti različita što utječe na djecu koja žive u nesigurnosti i automatska provedba sudskih odluka i suradnja tijela vlasti država članica trebaju da doprinos uspješnijem postupku najbolji interes djeteta treba biti prioritet i najbolji interes djeteta jest naravno da se roditelji uopće ne razvode. Hvala. Povjereniče, izvolite. Hvala, predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Najviše hvala na ovoj raspravi koja sadržava brojne važne stave. Vaš sutrašnji glas eh, utreće put eh, uspješnom zaključenju ovih pregovora u okviru rumunjskog predsjedništva a kako bi nova pravila mogla biti provedena i pomogla obiteljima koji se nalaze u teškim situacijama, a i prvenstveno zaštitila djecu. Dakle, još jednom vam zahvaljujem na vašoj podršci. Hvala. Hvala vama, povjereniče. S ovim zaključujemo za raspravu. Sutra ćemo glasati. Hvala vama, poreniče, na vašem doprinosu. Predsjedavajući zahvaljuje i konferencijskim prevoditeljima koji su bili apsolutno na najvišoj profesionalnoj razini. Nastavak zasjedanja je sutra u četvrtak 14. ožujka od 9 ujutro do 2 do poslijepodne i od 3 popodne do 5. Zaključujem raspravu.